Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πάρτε τις θέσεις σας. Νομίζω ότι Molim vas da zauzmete svoja mjesto, mislim da možemo započeti. Idemo na glasovanje prije, međutim, imamo gospodina Hakmana Vašira koji se javlja po pitanju pridržavanja poslovnika. Imate riječ, molim vas kolege da poslušate kolegu Bašira, izvolite. Mikro. Mikro. Mikrofon ne radi. Four, three, two.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 Gospodine predsjedavajući, jučer je Sky News pokazao čitavom svijetu kako